Dear ladies and gentlemen, I think we can start and those who are... Drage dame i gospodo, mislim da možemo započeti, a oni koji sjede u zadnjim redovima mogu se sjesti malo bliže kako biste imali mikrofone i usmeni prijevod. Molim vas iskoristite ovo slobodno mjesto. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe... Poštovane dame i gospodo, dragi kolege, dragi kolegice, srdačno vas pozdravljam a kao prvo želim reći srčnu dobrodošnicu e, jedne skupine posjetitelja iz Njemačke pokrajine Mecklenburg Ford Pomerana. Dobrodošli u, našem, u naš odbor. Vielleicht können wir es doch noch organisieren, dass die... Možda ćemo moći organizirati da oni koji sjede ili stoje skroz iza da ipak znaju da se mogu sjesti. Wir kommen zu der Anhörung zum Beitrag. Prelazimo na saslušanje o doprinosu transfernih sustava, ostvarivanju ciljeva Europske unije unutar okvira o klimatskim klimi i energiji za 2040. godinu. Kao što znate, krajem ovog mjeseca imamo veliki događaj COP21 u Parizu. U tu svrhu smo organizirali ovo javno saslušanje. Drago mi je što ima ovdje mnogo prisutnih, ali kao prvo želim predati riječ gospodinu Žilu Panu. On je potpredsjednik odbora ENVI i izvjestitelj u tom odboru za izvješće Europskog parlamenta u uh, susret uh, novom međunarodnom sporazumu o klimi u Parizu. Gospodine Panjo, izvolite, imate pet minuta. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, na ovom pozivu. Pozdravljam vas sve. Vrlo mi je drago što vas ovdje vidim prije svega tu mislim na Dominika Rikea s kojim sam ovdje, to je kojeg sam ovdje tijekom pet godina između 2009. i 2014. godine bio član odbora za promet. Kao što ste s vam rekli, ja sam potpredsjednik odbora za okoliš, za prehrambenu sigurnost i za zdravstvo, a isto tako sam član u odboru za kontrolu proračuna, a isto tako i u odboru za vanjske poslove. Imam tu čast biti izvjestitelj o ovom inicijativnom e, dokumentu vezano uz e, sastanak o klimatskim promjenama u Parizi. Taj parlamentarni tekst smo 14. prošlog mjeseca izglasali sa velikom većinom. Zato smo, što smo imali e, preko 400 glasa za, nešto malo iznad 400 glasa protiv i 50 suzdržanih i tako smo mogli sačuvati, e, to je znači našu podršku ovom sastanku u Parizu. Sa 15 drugih članova naše delegacije Europskog parlamenta ću biti prisutan na toj konferenciji zajedno sa povenikom Kanjeteom. E, bit ćemo prisutni dakle, na tom velikom međunarodnom događaju u Parizu gdje ćemo naravno zastupati e, stavove Europske unije, što obzir naše stavove vezano uz e, promet. Nekoliko uvodnih riječi kako bih mm, vam svima rekao, kao što vi sami dobro znate, da se tu radi o borbi našeg stoljeća protiv klimatskih promjena, a osim e, potrebne borbe protiv klimatskih promjena, ako nitko ne napravi ništa, onda bi mogli imati od 4,5 do 6 stupnjeva Celzijeva porast globalne, globalne temperature, što znači da bi imali odmah i posljedice tih klimatskih promjena. Primjerice u belgijskom tisku smo nedavno mogli čitati da ako dođe do kraja ovog stoljeća do porasta temperature od 4 stupnja Celzijeva da bi Brisel u tom slučaju bio potopljen. Dakle, do kraja ovog stoljeća, što znači da je potrebno hitno djelovati. Nakon neuspjele konferencije u Kopenhagenu, sada moramo konačno pronaći rješenje u Parizu. Sada u okviru ove konferencije krajem 2015. godine, kao što svi znate, svi smo danas usredotočeni na to, mobilizirani smo kako bi Pariz iznjedio uspjeh, pa čak i one države koje nisu htjeli potpisati protokol iz Kiota, tu mislim na Sjedinjene države, na Kinu i na druge države, jer je samo 38 industrijskih zemalja potpisalo i ratificiralo dogovor iz Kiota. A danas imamo 197 izaslanstva koji će prisustovati u prosincu na sastanku u COP21, a 150 država je već podnijelo svoje predviđene nacionalne doprinose, što nam dopušta da prema tim doprinosima procjenjujemo da će doći do povećanja globalne temperature od 2,7% Celzijeva maksimalno. Što se tiče pregovora i postizanja sporazuma, mi bismo htjeli da se u Parizu postigne sporazum koji bi nam dopustio da imamo doista samo najviše povišenje temperature od 2%. Znamo da je ovo vrlo važno pitanje. Mi bismo htjeli imati univerzalni sporazum. Mi smo sada na dobrom putu da to postignemo, uzreši u obzir broj predviđenih nacionalnih doprinosa, to vidimo i po pitanju velikih država koji su u tome, Kini, Srednjameričkih država, Indiji, koji trenutno pokušavaju naći rješenje. Nedavno je potpisan sporazum i između predsjednika Francuske republike François Zelanda i kineskog predsjednika, evo prije nekoliko dana. I stoga je vrlo važno da osim tog općeg sporazuma isto tako postignemo i pravno obvezujući sporazum. Znamo da bi se te dobre namjere krajem 2015. godine mogle zatim pretvoriti još i u bolje namjere u idućih nekoliko mjeseci zbog toga želimo da imamo reviziju svakih pet godina što bi nam omogućilo da upravo svakih tih pet godina izvršimo kontrolu nad predviđenim nacionalnim doprinosima i nad ispunjenjem ciljeva iz sporazuma iz Pariza kako bismo na obvezujući, to pravno obvezujući način mogli zatim obvezati tu i tu državu da revidira svoj plan puta već prema tome što je potpisala prilikom tog sastanka COP21 u Parizu. E, naravno, mi imamo ciljeve, imamo ambiciozne ciljeve za Europsku uniju vezano uz smanjenje od 40% emisija stakleničkih plinova do 2030. godine, a globalno isto tako imamo i cilj vezan za 2050. godinu. Taj cilj ćemo ispuniti samo ako se sektor transporta isto tako tu pozove na svoju odgovornost, jer podsjećam, taj sektor je drugi po redu najveći um, proizvođač emisija stakleničkih plinova, a imamo povećanje od 30% u proteklih 25 godina emisije upravo u tom sektoru. Stoga moramo sada postići smanjenje emisija stakleničkih plinova. Imamo za to nekoliko rješenja. Ja u mom izvješću navodim pet, pet rješenja za sektor transporta kako bismo imali taj učinak polu i kako bismo smanjili emisije stakleničkih plinova u sektoru transporta. Kao prvo, bitno je da imamo do 2040. godine udio od 30% obnovljivih izvora energije. Većina energije troši upravo sektor transporta sa 31 i nešto posto prema Eurostatu. Jasno je, ako želimo ispuniti ove europske ciljeve, da se moramo usredotočiti na taj sektor. Primjerice treba razviti biogoriva druge generacije, trebamo generalizirati hibridna vozila i to e, vrlo kratkoročno, a dugoročno trebamo poticati električne automobile. Kao drugo trebamo ukinuti subvencije za fosilna goriva do 2020. godine. Više od 4 milijarde eura e, prema procjenama se je prošle godine iskoristilo upravo kako bi se subvencioniralo fosilna goriva. Isto tako i Kina godišnje značajne, značajne svote troše na to, pa i Rusija, Sjedinje američke države, 700 milijuna dolara, Japan, 157 milijuna dolara, a isto tako i milijarski iznosi u eurima za Europsku uniju. Prvo možemo posebno ih ukloniti, a zatim ih u potpunosti ukinuti kako bismo se okrenuli prema čistim izvorima energije prije svega u sektoru transporta. Zatim treći učinak poboga koji tražimo u ovom izvješću, tražimo da međunarodni transportni sektor poštuje cilj od 2%. To je vrlo važno ako se želimo doista boriti protiv klimatskih promjena. Međunarodna pomorska organizacija i kao se moraju isto tako uključiti u dobru borbu protiv klimatskih promjena jer danas imamo, um, kako bismo imali taj opadajući trend emisija. E, zračni promet, tu vidimo da imamo konkretne mjere u izvješću kako bismo na europskoj razini e, ostvarili rješenja. Jer osim ovog sporazuma u okviru COP21 u Parizu, nakon toga možemo, moramo učiniti sve što možemo kako bi uključili u to lokalne, regionalne samouprave, udruge civilnog društva, ulagače, privata poduzeća kako bi svi mogli poticati alternativne vrste e, transporta, prije svega javni prijevoz kada govorimo o gradovima. Financijsko pitanje je ovdje ponovno od ključne važnosti, to će biti e, kamen temeljac našeg sporazuma u Parizu I tu još jednom, a to tražimo u mom izvješću, moramo pokušati e, pomoću snažnog sporazuma u Parizu dogovoriti se i oko financiranja e, energetskih sustava e, u zemljama u razvoju, u brzo rastućim ekonomijama kojima je potreban naš novac. E, imat ćemo zeleni fond, pokušavamo ćemo osvojiti da on dobije 100 milijardi e, dolara kako bi ta svota bila dodijeljena upravo tim zemljama koje još imaju poteškoće u borbi protiv klimatskih promjena. Tu je isto tako, isto tako transportni sektor vrlo važan. COP21 u Parizu bi trebao dovesti do promjene paradigme, dakle nešto što je veće od samog borbe klimatskih promjena. Primjerice, kada se radi o jednom novom gospodarstvu posvećenu sektoru transporta, moramo neki način tu zadati smjer i mislim da je to upravo velika prilika za COP21 da se zada tamo taj smjer kako bismo mogli reći e, sljedećim naraštajima da nismo samo krajem 2015. godine u Parizu se borili protiv klimatskih promjena, omogućili da se zadrži e, globalno zatopljenje do kraja ovog stoljeća na dva stupne Celzijeva, nego isto tako da smo promijenili, smo uveli tu promjenu paradigme u našu ekonomiju i da je to bilo nešto što je upravo proizašlo zahvaljujući sastanku COP21. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Merci beaucoup. Und wir kommen dann... Hvala vam lijepa. Onda prelazimo na prvi panel. Tu mogu pozdraviti Klausa Zajpta iz instituta u Wuppertalu, Hansa Bruniksa iz Europske agencije za okoliš i Rolfa Nimala koji je voditelj e, unutar glavne uprave MUV. Svaki od vas će dobiti 10 minuta. Kao prvo, gospodin e, Klaus Zajpt. My name is You just heard my name, Klaus. Evo ja se zovem Klaus Seibt iz eh, instituta Wuppertal. Institut Wuppertal je jedan od velikih instituta za istraživanje vezano uz eh, energetsku transformaciju i prijevoz i mi konstantno gledamo kako se odvijaju promjene vezano uz klimatske promjene, vezano uz taj koncept eh, planetarnih e, granica. U nekoliko minuta ja smatram da je moja uloga ta da se trebamo dotočiti na globalni dugoročnu neuviziju, na izazove s kojima ćemo se morati suočiti u idućih nekoliko desetljeći. Ono što sada znamo je da ako se želimo spustiti na dva stupnja Celzijeva, da nam je potrebno izvesti veliku sociološku, ekonomsku i tehnološku transformaciju. To nije samo tehnološka transformacija, to je ono što mi vidimo u našem istraživanju. Dakle, doći će do promjene u cijelom socioekološkom i socioekonomskom sustavu i to je ono što treba napraviti. Što možemo napraviti? Kao prvo možemo pogledati e, kako izgledaju trenutno trendovi u sektoru e, transporta. Možemo vidjeti kako su trendovi izgledali u prošlosti, čemu se kreću u budućnosti. Hans Brunik će, ja mislim, kasnije reći nešto o europskoj razini u svojoj prezentaciji, ali mi ovdje u ovoj liniji trenda vidimo da imamo od 1970 jak uspon od 2,8 gigatona do danas, do 10, do, 2010. godine, to je izvješće Europske agencije za okoliš, do preko 7 gigatona CO2. Dakle, značajan porast zbog globalizacije, zbog sve veće dobrobiti, blagostanja, zbog rasta. Sociolozi bi rekli da sve ono što sada radimo, uključujući i zeleni rast, da imamo jednu vrstu refleksivne dinamizacije društva, dakle mi se pokrećemo, imamo nove poslovne modele, imamo novu, nove inovacije, mobilni smo, na neki način se krećemo prema naprijed i to dovodi do veće potražnje za promet e, i za mobilnost. Ovo su neke brojke iz e, takvog sektora. Udio iz 2010. godine vezano uz izvješće IPCC-a, dakle 27%. A očekuje se, prognoze predviđaju da će se to povećati sa 6,7 na 12 gigatona ugljičnog dioksida, ekvivalenta te vrijednosti prije svega zbog svih naših različitih aktivnosti, što mislim da je pozitivno, ali moramo reorganizirati naše sustave, jednostavno ćemo imati diljem svijeta više vozila, što nas pokreće To su e, samo emisije e, vezano uz vozila, a možemo pogledati isto tako i sve neizravne emisije i onda moram reći da će ta brojka biti još i veća. Procijenjeni troškovi proizlaže iz e, podataka Svjetske banke. Kada god razmišljamo o uvođenju promjena u transportnim ne razmišljamo o troškovima, dakle sa te gospodarske strane, a primjerice kada govorimo o cestovnom prijevozu, onda je Svjetska banka procijenila da će nam biti potrebno oko 70 do 100 milijardi US dolara godišnje po toni kilometru kako bi unaprijedili infrastrukturu i sve što nam je potrebno. To su slučne procjene, ali mislim da je to zanimljivo. Mislim da će se velik dio pregovora u Parizu odvijati i o tome kako će se financirati na klimatskih promjena. Veliki e, dio naših proračuna bi nam bio potreban samo kako bismo s tehničke strane promijenili taj sustav. I stoga mislim da se ne možemo slaniti samo na taj tehnički razvoj. na sljedećoj prozirnici, evo, možete vidjeti. Hvala ti, Hans. O čemu zajednički raspravljamo. Dakle, moramo proizvesti taj prijelaz na druge vrste prijevoza, a naša filozofija je takva da ne želimo ograničiti mobilnost. Dakle, to nije opcija, ne želimo uopće dovesti u pitanje mobilnost niti e, potražnju za prijevozom. Kasnije ću možda pokazati vam jednu sliku koju ću vam dati još dalje na razmišljanje. Ovo je samo za sektor prijevoza tereta. sa trenutnim razvojima, sa digitalizacijom, sa liberalizacijom tržišta i sa ulaganjima u infrastrukturu i e, načine prijevoza. Možemo reći da je cestovni prijevoz na kratke udaljenosti i dalje glavna vrsta prijevoza. Mi znamo zašto, mislim da je to jasno. S digitalnim tehnologijama je to fleksibilnije nego druge vrste prijevoza, željeznica ili e, e, plovni putevi i mislim da tržište ne može proizvesti tu promjenu. Doista mislim da je, je prom, potrebna politička intervencija kako bi promijenili sustav. Pitanje koje, pitanja koje treba postaviti, ja sam se raspitivao i u našem institutu, jer nekoliko nas radi na ovome. Neki kolege su posvećeni zrakoplovstvu, neki rade na pomorskom sektoru, drugi na željeznici, na cestovnom prijevozu poput mene. Gospodin Schellenhuber je rekao da nam je potrebno ograničenje brzine e, za globalno zagrijavanje, jer je upravo ograničenje brzine vezano uz transportni sektor, to mi se sviđa. Mislim da je po našem mišljenju problem taj što za transportni sektor taj e, globalni cilj nije uključen u nacrt sporazuma o Parizu. Nama to predstavlja problem. I možda bi se trebali e, vratiti na to da gledamo širi kontekst emisije stakleničkih plinova kako bismo e, primjerice uključili u zakupnom e, sektoru emisije e, dušika jer sve to zajedno kombinirano zapravo dovodi do globalnog zatopljenja i zbog toga moramo ući više u dubinu, u suštinu te rasprave. Već sam to spomenuo, postavlja se pitanje Jesu li tehnološki napredak i promjena u ponašanju dovoljni kako bi se odgovorilo na povećanu potražnju za mobilnošću u toj refleksivnoj dinamici koju trenutno vidimo? Unatoč svom tehnološkom napretku, ja to evo jasno u Njemačkoj vidim na primjeru električnih vozila, ja radim procjene za njemačku vladu vezno uz e, opsežne projekte financiranja električnih vozila i ja vidim da se tu ne radi uvijek o tehnologiji. Radi se o razlicima, razlikama u socijalnoj svakodnevici. Dakle, kada koristite električno vozilo morate razmišljati na drugačiji način. E, morate promijeniti vaše ponašanje, stoga bismo trebali se više pozabaviti tim socijalnim aspektima tehnološkog napretka. I zapravo je na posljedku upitno hoćemo li uspjeti to postići, a da uopće ne ograničimo potražnju za mobilnošću. Dakle, jedan budući sustav za smanjenje emisija iz transporta bi možda značilo da trebamo e, smanjiti e, naše e, trase između doma i posla, smanjiti prijevoz na kratke udaljenosti i to je zapravo preporuka našeg instituta za promjenu tehnologija Potrebna eh, nam je ta sociološka promjena, to je od ključne važnosti, dakle energetska i tehnološka transformacija i transformacija eh, potražnje za mobilnošću. Dakle, ne radi se samo o tehnologiji, samo o tom eh, vidu. Hvala lijepa i hvala vam što ste se pridržavali zadnog vremena za govor. A sada riječ ima Hans Brunings iz Europske agencije za okoliš. Izvolite. chair. Thank Hvala vam. Hvala vam na mogućnosti da vam predstavim posljednja saznanja Europske agencije za okoliš vezano uz emisiju stakleničkih plinova u odnosu na promet. Ono što ću vam danas predstaviti bazira se na tri dokumenta u agenciji. To su, u agenciji to su projekcije koje smo objavili prošlog mjeseca. Tu se bavimo analizom stakleničkih plinova u Europi. Drugo, tu je izvješće TERM koje ćemo objaviti prije nove godine, ali ja sad koristim informacije koje se u tom dokumentu nalaze, te tu su dakle podaci koje dobivamo od proizvođača automobila, to je objavljeno u travnju ove godine. agencija se služi i drugim izvorima podataka. Bavimo se e-vožnjom i utjecajem na energetske sustave u Europi i bavimo se analizom dakle, količine stakleničkih e, plinova u Europi. Pogledajmo prije svega ciljeve u Europi. Ukupni ciljevi za promet kada je riječ o stakleničkim plinovima za 2030. vele da će oni biti 8% više nego 1990. Možete reći da je došlo do rasta cilja koliko pogledate 2007. E, to je ključna godina, ona je 20% niža od 2020. Koliko pogledamo dalje u budućnost prema 2050. Da govorimo o minus, o smanjenju za 60% u odnosu na 1990. A vi koji gledate ovaj prikaz, to veli da je smanjenje krivulje dekarbonizacije između 2030. i 50 da će morati, da će se to morati značajno ubrzati. To je također važan izazov. Koliko pogledamo ciljeve pomorskog prometa, to je 40% ispod e, smanjenja na 2005. To je također značajno poboljšanje zato što smo od 1990. vidjeli povećanje od 30% pomorskog sektora. To je kada je riječ o ciljevima. Zanimljivo je usporediti promet i mobilnost kada je riječ o stakleničkim plinovima, usporediti podatke sa drugim sektorom. Ukoliko pogledate najvišu liniju, to je sektor prometa. To je jedini sektor u Europi koji se, e, gdje su emisije porasle od 1990 i to za 20% više, dakle u odnosu na 90. godinu. Tu je zrakoplovni sektor, tu, se, tu su se brojke e, podvostručile u odnosu na istu godinu, a i kada je riječ o e, prometu također. Vidimo također i tendenciju smanjivanja u odnosu na 1990. To je, to, to, do toga dolazi zbog tri uh, tri razloga, dakle ponašanje potrošača, naročito mladih urbanih građana, ekonomske krize, ali i mjera. Naše predviđenja su da će se trendovi zaustaviti 2040. Tu očekujemo porast nakon toga te se ove brojke neće smanjivati i za 2030. To nije pak kompatibilno sa ciljevima koje smo malo čas spomenuli. Koliko to usporedimo sa drugim sektorima, to je zgradarstvo, industrija, zbrinjavanje otpada, vidljivo je da je, je samo u prometu došlo do rasta emisija. Koliko pogledamo dijelove sektora prometa, vidimo da putnička vozila rastu za 43%, kamioni i autobusi 20%, e, kombi, i mali kamioni 8,7%. Putnička vozila se reguliraju od 2009. mali kamioni kombi od 2011. a Europa radi na sveobuhvatnom zakonodavstvu o kamionima i autobusima. Možda će vas iznenaditi da međunarodno zrakoplovstvo ovdje obuhvaća 12% današnjih emisija, a međunarodni pomorski sektor je oko 12%. Dakle, imamo sektore na koje valja obratiti po pažnju u budućnosti. Kao što znate, ovi sektori nisu uključeni u sustav emisija ETS. Pogledajmo sada emisije novih automobila u Europi. Vidimo da se ovdje brojke smanjuju, ali ovdje postoji kvaka. Ovo se temelji na laboratorijskim uvjetima. Mislim da je ovo sada jako indikativno s obzirom na kontekst. Znamo da kada je riječ o stakleničkim plinovima i potrošnji goriva, imamo procjenu 20 do 30% više, a to ste sigurno svi iskusili kada ste vozili svoje automobile, ukoliko ga imate. Kada je riječ o dušikovom oksidu, postoje indikacije koje vele da su laboratorijski testovi 5 do 8% niži od onih u stvarnoj vožnji Pravi koje ovdje pokazujemo se baziraju na novim modelima, novi modeli se izrađuju svake godine i potom proizvođač automobila, dakle moraju izvijestiti o stanju stvari. 2014. 53% novih vozila u Europi, bila su dizelska vozila koja su se prodavala u Europi. Čuti jedan od interesantnih aspekata ove linije je da ukoliko pogledate 2000 vidjet ćete da je riječ o benzinskim motorima, a zelena linija su dakle dizelski motori. I vidite da razlika koja je postojala, i razlika je bila jako značajna, da se ova razlika tijekom vremena smanjila, odnosno nestala. I to je važan trend, zato što još uvijek kolaju urbane legende o razlici između ova dva tipa motora. Kako pa pogledamo perspektivu politika, Danas znamo da se moramo nositi sa ciljevima za razdoblje 2020. do 30. I ova linija pokazuje da je automobilska industrija daleko iznad ciljeva. Dakle, unaprijed postižemo ciljeve. Barem je tako bilo do sad. Koliko pogledamo budućnost, dakle 2030. govorimo o 95% CO2 po kilometru. S obzirom na trendove mi ćemo dostići ove trendove prema današnjim mjerama. Međutim, ukoliko sad poskočimo do 2050. Govorimo o šest, smanjenju 60% u sustavu prometa stakleničkih plinova, tako stoji u bijeloj knjizi, onda se nalazimo pred drugačijim izazovom. Znamo da se to neće dostići kad je riječ o učinkovitosti motora sa unutarnjim izgaranjem. E, nemoguće da, da na taj način to postignemo. Dakle, postavlja se pitanje tko će izgraditi auto budućnosti. Hoće to biti tradicionalni proizvođači ili Google-ovi i Amazoni budućnosti koji sada rade na poboljšanjima postojećih motora, izmišljaju nove stvari, po tome su i poznati. Drugo je poslovni model. Znamo, za, znamo da su tu GPS, e, big data, znamo da se e, auto koristi 8% vremena i 2% od toga se vremena se traži parkirno mjesto. Je li to poslovni model za budućnost ukoliko želimo dostići ovaj evropski cilj od minus 60% stakleničkih plinova? Imamo tvrtke poput e, BMW-a koji su Kopenhagen stavili na raspolaganje 450 e, električnih automobila, a oni nikada neće prodati toliko električnih vozila. Ovdje govorimo o dijeljenju automobila, dakle smart sharingu, tu se koriste aplikacije, pametni, pametan sustav parkinga, to je dobro za njihov biznis, zato što tako i prodaju više auta, to je cool automobil za mlade ljude, čini se, i tako, evo, ubacuju višu brzinu, ukoliko mogu tako reći, premda je u električnom automobilu nemate takav sustav prijenosa. Međutim, pitanje je kako će, kako će biti sustav mobilnosti u budućnosti. Kako tu će automobili igrati svoju ulogu ukoliko želimo biti konkurentni u takvom sustavu u budućnosti ključ je hoćemo li se pripremiti za takav sustav mobilnosti uključujući dakle ulogu automobila, ali povezanog sa drugim vrstama prijevoza. Na tada će trebamo stvoriti poslovne modele koji će dovesti do izmjena u kulturi ponašanja, naročito kod mladih u gradovima, koji ćemo biti spremni za takvu vrstu tržišne utakmice ili ćemo se držati stare tehnologije koja svakog dana pokazuje da je teško postići željenu učinkovitost. Hvala lijepa. Vielen Dank, Herr Brönings. Und jetzt... Hvala vam lijepa, gospodine Brönings. Sljedeći je zatim Rolf Didmar. On je iz glavne uprave MOVE iz Europske komisije. Izvolite. Hello, Mr. Chairman. In fact, I'm replacing Rolf Diemer. Hvala. Ja sam Peter Wiss, ja nijedam kolegu kojeg ste upravo najavili. Mislio sam da vam je to već priopćeno. Excuse me very much, but you are welcome as well. Thank Ispričavam se, ali svejedno ste dobrodošli, veli predsjedavajući. Ja ću vam se predstaviti. Sa radio 25 godina u komisiji, većinu vremena vezano uz klimatske promjene i bio sam e, šef protokola Koni Hedegard u prošlom mandatu. Sada radim u općoj upravi move. I jedini sam koji puno radno vrijeme radi na dekarbonizaciji. Dakle, surađujem sa svima u zato zaduženom odjelu i zalažem se za još više dekarbonizacije. Nadam se da je to sada vam odkoristi taj ovaj uvod. Ja se obro baviti kontekstom sastanka u Parizu, dakle COP21. Sada smo došli do cop 21. Ono što se događa je da će 150 e, zemalja da će se založiti za postizanje dakle predviđenih nacionalnih doprinosa, to je INDC, Međutim, što su to zemlje rekle da će učiniti? Pa da će ostvariti politike kojima će se pozabaviti prilagođavanju klimatskim promjenama. Dakle, ovdje govorimo o gotovo 90% e, svih emisija stakleničkih plinova u svijetu, dakle to čini ovih 150 zemalja i prije sastanka u Parizu, dakle vidjeli smo da su se zemlje založile To je velik korak u odnosu na protokol iz koji je obuhvatio samo 12% globalnih emisija, dakle u razdoblju do 2020. Dakle, od obuhvaćanja 12% globalnih emisija došli smo do 90%. I to je već veliki napredak. Europska obaveza od 40%, kao što je spomenuto do 2030, da dakle, govorimo o smanjenju u 40% u odnosu na 1990. Morat ćemo ju dodatno ojačati politike koje su već na snazi. Imat ćemo potrebu za razvijenjem novih politika na svim razinama, na evropskoj razini, nacionalnoj i lokalnoj razini. Do sada smo na evropskoj razini imali na raspolaganju koristili, čitav niz instrumenata kao što su CO2 standardi za automobile, to se već spomenuto, potom sustav trgovanja emisijama, ETS, potom e, upravljanje floriranim plinovima prema, prema protokolu iz Montreala. I dakle, riječ o više politika koje utječu na različite dijelove sektora prometa. Imamo dakle kolekciju politika koje, kao što sam već rekao, će biti potrebno ojačati i proširiti u budućnosti. Cestovni promet, dakle, ostaje glavni tip eh, prometa ambicija komisije da se ovaj sektor dekarbonizira kroz jačanje CO2 standarda za putničke automobile i kombije, da se promoviraju alternativna goriva, uključujući elektrifikaciju, te da se poboljša učinkovitost prometnog sustava. Dakako, europske politike žele usmjeriti e, na vrste prometa koje najmanje zagađuju, to su željeznice i unutarnji plovni putevi, a to traži i gradnju potrebnih e, prometnih poveznica koje trenutno ne postoje. Tu su također potrebne komplementarne politike na lokalnoj razini, kao što je ohrabrivanje e, čistog javnog prijevoza te promoviranje vožnje bicikla. Također moramo uvesti pametne tehnologije, inovaciju koje će podržati inteligentna prometna rješenja i pomoći boljem upravljanju mm, dakle, prijevoza ljudi i roba, naročito u urbanim područjima. U kontekstu cop 21 u Parizu nedavno je uvedena oznaka COP21 koja je dodijeljena Europskom tjednu mobilnosti koja se, koji se organizira od 2002. To znači da ova kampanja sada koristi logo Kopa 21 i bit će promovirana na marginama ovog sastanka na vrhu. 2015. dakle ove godine 1869 gradova pridružilo se ovom događaju, odnosno organiziralo je Europski tjedan mobilnosti. Smatram da Pariz pokazuje jasan smjer za industriju i za donositelje odluka. Koliko mogu spomenuti jedno specifično prometno pitanje koje se trenutno nalazi na pregovaračkom stolu u Parizu, kako sad stoji pregovaračkom tekstu, mora, ovim tekstom moraju biti obuhvaćene dakle među, Međunarodna organizacija za civilni promet, za civilni zračni promet i Međunarodna pomorska organizacija kako bi se pozabavili i emisijom stakleničkih plinova iz međunarodnog prometa. Jer tu smo vidjeli značajan porast ovih plinova. To je jedan od naših ciljeva. Još jedan naš cilj je da se ovi doprinosi koje su preuzele zemlje, da se ne zaustave, svoje zemlje ne zaustave samo na tome, već da te, da riječi poprate i dijela odgovarajuću dozu transparentnosti i jasnih pravila koji mogu omogućiti svima da ostvare politike u svojim zemljama koje će imati učinka zato što nam je potrebno više od riječi. I Europska unija kao cijelina fokusirana je upravo na pitanje propisa i transparentnosti kao i na pravnu prirodu sporazuma do kojeg će doći u Parizu. I e, to je e, sve što sam vam htio reći na ovu temu. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Do sad sam zaprimio tri zahtjeva. Bernard Kuhn, Marko Svipar i Kristin Voldaron. Ladies first. Izvolite. Prvo dame, hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala vam lijepa na ovoj inicijativi, na ovom saslušanju. Mislim da je vrlo važno um, da vas možemo saslušati, to je bilo vrlo zanimljivo. Mi smo to znali, a vi ste to potvrdili. Transportni sektor je najveći onečišćivač, ali baš bi nas to trebalo sada i potaknuti, to ono što vi predlažete, da ga pretvorimo, da nam to bude ambicija, da promijenimo načine prijevoza, načine pogona koje danas imamo i da ne smatramo da sve ono što je vezano zbog protiv klimatskih promjena, poput nekih kazni, poput nekih sankcija, već da je to pokretač jedna energije kako bi imali nove sektore, naš industrijski sektor i um, sektor uh, automobilske industrije prije svega, da doista možemo to shvatiti kao priliku za ostvarenje napretka, a ne samo, kao što smo rekli, i čuli u 2007. smo imali taj vrhunac onečišćivača da smo imali i e, ekonomsku krizu, sada se nadamo da ćemo krenuti ponovno prema gospodarskom rastu, pa bi ovo trebao biti pozitivan trenutak. Europska komisija je govorila o ciljevima, 40%, taj cilj je vrlo važan, to svakako treba ispuniti. Koje ćemo imati vremenske rokove, kako će izgledati kalendar da to ostvarimo, jer danas smo još vidjeli da socijalni aspekti u transportnom sektoru su svila na umu, a da se nitko s time još ozbiljno ne želi pozabaviti, smo vidjeli danas jutro, na primjeru glasanja. Mi sada moramo doista biti hrabri, ne smijemo smatrati da će to zakočiti naše gospodarstvo, već baš nasuprot. Ako se u potpunosti to upustimo, ako bi recimo sad mogli vidjeti ove solane ceste koji bi mogli e, sa energijom opskrbljivati čitave gradove. Doista postoji mnogo prilika kako bismo i mi ovdje u Europi bili pokretači za sve to i stoga vam zahvaljujem. Danke sehr. Jetzt Werner Kuhn. Hvala lijepa sada Werner Kuhn. Danke, Vorsitzender. Ich möchte mich auch herzlich... Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ja želim e, srdečno zahvaliti našim gostima sva tri stručnjaka su zapravo rekli nešto slično. Dakle, kako možemo postići da se više nekoliko desetljeća uspori barem globalno zatopljenje i da možda doista pristignemo na tih dva stupnja Celzijeva. Um, gospodarstvo u procvatu je uvijek i povezano sa prometom, to je neodvojivo, ali vidimo ovdje da su najveći proizvođače emisija, oni automobili koji imaju konvencionalne motore. Imali smo 135 eh, grama ugljičnog dioksada po, kilometru za vozila. Tu smo već s tim ciljem rekli da ćemo ostaviti promjenu nekoliko desetljeća dakle da imamo ograničenje od 5 litri e, za svako vozilo kako bismo uspjeli ostvariti taj cilj od 135. Dakle, imamo konkretne ciljeve, imamo i našu filozofiju e, da se prebacimo na pomorski promet i imamo i potrošnju energije e, po toni kilometru u prijevozu tereta ili po putniku kilometru pri prijevozu putnika i to je nešto čije su, gdje su vrijednosti najniže pri e, unutarnjim vodnim putovima i pomorskim, pomorskom transportu. Moramo dakle postići taj prijelaz, zatim nakon toga slijede, slijede željeznice koje se često mogu i sa električnom energijom pokretati zatim e, zrač, zakoplovstvo tu e, smo postigli poboljšanja kod samih mažnjaka, e, ali vidjeli smo da se zakoplovstvo sve više širi, uskoro ćemo imati 8 milijardi ljudi, na svijetu. Bruto domaći proizvod se povećao za 20% u protekla dva desetljeća, ali potrošnja energije samo za 5%. Dakle, mi smo postigli određenu energetsku učinkovitost, ali vi ste s pravom prikazali da još uvijek e, trošimo previše energije. Primjerice kada tražimo parkirno mjesto u e, e, u gradskim sredinama, zatim imamo motore koji mogu veliku, veliku brzinu ostvariti na autocestama, ali naravno da ne mogu pri testovima e, onda ostvariti e, niske emisije kada netko vozi e, preko 200 km na sat po autocesti, onda, potrošnja, onda se potrošnja odmah popne i na 25 litara. I tu nijedno vozilo nije isključeno iz toga. Dakle, bitno je pogledati gdje možemo još postići veću učinkovitost i štednju i to je vrlo važno pitanje. Još jednom ciljano, još jednom, jednom želim ciljano pitati kako se tu može koristiti i naš sustav e, GPS Galilea, dakle da se ciljano izbjegne stvaranje ispuštanje, e, ispuštanje plinova, dakle kratkoročno, zatim srednjoročno sa novim naraštajima motora, govorilo se o hibridnim motorima i drugim, govorilo se o električnim vozilima za unutargradski promet, kako tu izgleda istraživanje pri e, povećanju kapaciteta baterija, zatim u pomorskom prometu korištenje zemnog plina, to je također posebno gorivo, ali e, mnogo je učinkovitije i povoljnije za korištenje u ovakvim uvjetima. Eto, to bi bila moja pitanja, da kako možemo srednjeročno pristupiti toj temi e, prometa pri različitim vrstama prijevoza. Hvala, imali smo još nekoliko govornika i moram nažalost ograničiti vrijeme na dvije minute. Da. Markus Piper je sljedeći. Nach mir ist Evo, nakon mene e, se drugi moraju podržavati dvije minute, a ne, u redu. Hvala lijepo izlagačima na dobrim idejama. Uštedjeti e, novce i resurse, tehnološki razvoj, traženje partnera, to su sve odlične stvari koje ćemo sigurno uspjeti ostvariti i gdje ćemo moći ostvariti tržišne poticaje. Ali ono što me smeta kod svih izlagača to su ti um, alarmantni scenarij, nemojte raditi to i to i onda da citirate gospodina Schellenhubera koji je kod nas uh, unutar pučana pao na loš glas od kad je sudovao u konferenciji e, prije nekoliko godina. On je pretjerao, on se zalaže za svjetsku diktaturu s kojom bi se ostvarilo ovo što, sve što želi On želi uh, iscrpiti demokratska načela, to nije više prihvatljivo i mislim da je vrlo žalosno to što ste baš njega citirali. Želim uputiti pitanje svim gostima. Kao prvo ovaj cilj od dva stupnja Celzijeva koje svatko od nas ima pred očima. Ja sam studirao nekoliko semestara na fakultetu klimatologiju i tada sam naučio da se svakih 15.000 godina središnja zemljena temperatura u okviru jednog života čovjeka povećalo ili smanjilo za 4 stupnja Celzijeva, dakle ili povećalo ili smanjilo se i to se dogodilo već nekoliko puta. Dakle, kako možemo mi sad odlučiti da ćemo zadržati taj razvoj na 2 stupnja Celzijeva, ako je možda to prirodni razvoj? Mislim, ne želim dovesti u pitanje učinak čovjeka na klimu, ali e, i svakako mi možemo još i gore stvari prouzročiti. I zatim kao drugo, kako si to konkretno predstavljate, jeste li to izračunali? Bojim se, bojim se, mislim, ova pitanja su doista važna, tako da molim vas da mi pružite malo više vremena. Rekli ste da imamo vis, povećanje emisija, ako se to pretvori u ugljični dioksid po toni kilometru, jesu li se i tu povećale emisije, to je pitanje. Nisam shvatila kada, shvatila kada ste rekli ovi mitovi na koje točno mitove mislite? I posljednje pitanje. Opterećenje transportnog sustava koje imamo preko različitih vrsta poreza, porez na mineral, porez na ekologiju i tako dalje, da smo ta sredstva e, uložili u razvoj transportnog sektora, a ne u zdravstvenu skrb ili u socijalnu zaštićenost, jeste li razmišljali o tome kako bi nam danas onda bilo, a ne da stalno tražite nova opterećenja. Mislim da bi trebali rasteretiti malo transportni sektor kako bismo na kraju postigli bolje rezultate. Hvala lijepa, ali dvije minute sada vede za svakoga, pa i za vas, Merja Kulun. Merja. Thank you, chair. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, zahvaljujem kolegama. Hvala govornicima. Ja mislim da trebamo zajedno govoriti o klimatskim primjenama, o klimatskim promjenama govoriti i o zagađenju zraka koje ubija više Evropljana danas nego što je to slušaj sa svim nesrećama u prometu. Jako me brine upravo sada, a to me brinulo i prije, no nakon što smo e, čuli ovaj skandal u Volkswagenu, postalo je to vel, postao je to ozbiljni problem. E, tu se radi o objavljivanju metoda kojima se manipuliralo rezultatima testiranja emisijama i, i, i tu sada možemo e, očekivati da će se promijeniti cijeli sustav homologizacije i treba se uspostaviti iste uvjete za sve koji su na tržištu kako varalice ne bi mogli prosperirati varajući vozači. I htjela bi isto tako reći da ja ne vjerujem da je Volkswagen jedina tvrtka koja je radila e, takve stvari, sigurno toga ima više. A što mene jako brine je to da ako u Europi ništa ne napravimo, izgubit ćemo cijelu tu igru sa automobilskom industrijom, e, e, a pobjedit će to i ja bih htjela vidjeti, ja bih htjela da se probudi, da bih htjela vidjeti da se probudi naša automobilska industrija i naši političari prije nego bude prekasno. Kako za ljude, tako i za samu djelatnost i radna mjesta koja se u njoj nalaze. Hvala lijepo. Hvala vam na vašim izlaganjima. Nekoliko kratkih i brzih pitanja. Prvi govornik. Jasno je da ovih 300 e, milijardi eura subvencije za posljedna goriva da treba preusmjeriti prema e, zelenim izvorima energije. Zanima me kako vi mislite da će to funkcionirati. Zatim, govorili smo o programu za e, tijela lokalne samouprave. Koji je taj program i što mogu pridonijeti tijela lokalne samouprave u našim državama članicama u ovom razvoju? Kao tečemo financijski paket za zemlje u razvoju. Primjerice postoji projekt gospodina Borloa za elektrifikaciju Afrike. Može li se taj projekt uključiti u ovaj paket financiranja? Hvala lijepa. Ja sam se isto tako postavio na ovaj popis Alarm. Mislim da ne možemo zapravo dovoljno e, govoriti o ovome. Ja ne želim da Nizozemska e, se potopi ili da Berlin postane lučki grad. A to će se dogoditi ako ne zaustavimo klimatsku promjenu. Te opasnosti su tu, određeni otoci su već pogođeni od toga. Ja isto tako sada mogu govoriti, ako mi dopustite, ja sam vas dopustio, dakle alarm je svakako pravdan kao drugo. Električna vozila. Struja ne dolazi iz utičnice. Koja je bilanca električnog vozila, jedne srednje klase, zatim jednog hibridnog vozila i jednog konvencionalnog vozila? Prema mom izračunu električna vozila još uvijek nisu bolja, ona su bolja samo ako imamo 100% e, obnovih izvora energija. To bi me zanimalo. Treća točka, Kopenhagen. Da sam vam prije 25 godina rekao da će e, u Kopenhagenu 35% e, samnika svaki dan govoriti bici, odlaziti biciklom na poslu onda biste me proglasili ludim. Ali oni su puno toga poduzeli i to je vrlo važno, posebice u gradovima, zato što se u gradovima 70% emisija stvara upravo zbog prijevoza. Imamo dakle pozitivne primjere koje nam pokazuju da možemo zaštititi okoliš i isto tako um, to pomiriti sa ovim rastom. Zatim mi sa milijardskim iznosima naših poreznih obveznika E, podupiremo zakupne kompanije. Primjerice, jedna zakupna kompanija zbog kerozina dobiva olakšice. Imamo cestarinu za svaku željeznicu, za svaki kilometar željeznice, a kod cesta imamo cestarine samo na nekim autocestama. Dakle, 100% oporezivanje željezničkih željezničkih mreža naspram samo djelomično prozivanje autocesta i općenito cestnog prometa. Mislite li ako uklonimo te razlike da onda možemo ostvariti lakše borbu protiv klimatskih promjena? Ja bih htio, pravedno natjecanje, jednake uvjete za sve, e, bilo e, potpuno oporezivanje ili nikakvo oporezivanje E, ali ne dajemo ovakvu situaciju. Sada se vam ispričati gospodinu jer sam malo odužio, a sada mi imate po dvije minute za odgovor. I didn't know we also... Nisam znala da mi, nisam znao da mi potpadamo to, po to pravilo dvije minute. Evo imate sad Imate tri minute. Hvala puno. Prvo, imamo li pozitivne projekte u svemu ovom? Mogu reći da mislim da da. Mislim da e, građani u Europi imaju puno bolje rezultate kad govore o učinku mobiliteta na, e, na klimu i i okoliš. Ako bi uspoređivao Brisel i Kopenhagen mogao bi za sata pričati, imam tri minute pa ću reći da imamo puno inovacija u održivoj logistici, a logistički lanci su važni pokretači mobilnosti i tu ima puno inovacija, mislim da je Europa vodeća u svijetu. Kad gledate globalno konkurentnost, jasno je da nove tehnologije uključujući nove modele automobila, nove motore, ali i nove sustave, recimo poslovne modele, informatičko, e, e, e, inteligentne transportne sustave, ako ništa drugo, samo tranzicija u mobilnosti automobila biti će isto tako prisutna i u zemljama u razvoju gdje je politička obveza e, nešto što se neće tamo moći izbjeći zbog kvalitete zraka. Što se tiče i ovih drugih ciljeva moram reći da na, na bazi IPCC-a i znanosti u zadnjih tisuća godina nismo vidjeli razlike u temperaturi 4-5 stupnjima, baš suprotno. Temperatura je bila prilično stabilna, a moramo ići puno dalje u prošlost da bismo vidjeli e, povećanja temperature ovim tempom koji vidimo danas. Kad gledate učinkovitost i paradigmu, u tom smislu neki su to spomenuli da E, naši su automobili puno učinkovitice, co dva po kilometru otišao je značajno, no međutim više ima automobila, veći su i više, ko, više e, vozimo, tako da sve ono što je postignuto zbog boljih, e, zbog svih ovih napredaka nije se reflektiralo u stvarnim, u stvarnim količinama emisija. Ako analizirate E, zagađenost zraka. Ja mislim da u Europi, kao što rekla gospođa Kulinan, imamo dobre, dobro shvaćamo što e, zagađenje zraka znači za zdravlje i Tu se govori o 400 tisuća preranih smrtnih slučajeva u Europi zbog e, pitanja zagađenja zraka e, dok radimo na reviziji paketa o zaštiti kvalitete zraka. Što se tiče subvencijama, e, jasno je da subvencije bez obzira bile direktne ili su porezna oslobođenja mijenjaju situaciju na tržištu i izbor pojedinačnih potrošača, što je glavni faktor kad se objašnjava dizelifikacija voznog parka u određenom broju europskih zemalja. Na, više, na makro razini mislim da razmišljanje o subvencijama e, na e, sustavima na bazi ugljika definitivno je nešto što je na stolu vezano za mobilnost, a ima podršku i Svjetske banke, OECD-a i tako dalje. Znači, je, to je dosta veliko količina znanja koja se tu e, upotrebila. Što se tiče u učinkovitosti tokovima, gospodina Kuna i korištenje nove tehnologije, potpuno je jasno da trebamo koristiti sva sredstva koja su nam na raspolaganju kako bismo na najbolji način koristili resurse koje stavljamo u sustav prame bolji tokovi, njihov bolji raspored, e, u vremenu e, pametno usmjeravanje prometa. Znamo da su to tehnologije koje radi, ako nisu široko primijenjene u većini područja e, Evropske Europe gdje imamo veliko zagušenje, zagušenje prometa jer se postoji bojazan da građani to ne bi E, ne bi podržali. Međutim, upravo suprotno, građani vole promet koji bolje teče, pa sigurno treba razmišljati o toj tehnologiji jer će ona imati podršku e, građana. E sad ću stati prije nego čujem čekić po glavi. Jasno je e, možemo reći da ćemo imati e, one koji se odnose e, u budućnosti ćemo imati one koji se gledaju u i one koji gledaju u budućnost imamo vrlo dobre modele a problem je e, da li su, međutim to su teoretski fizičari gledaju kakva je izvodljivost određene nove tehnologije i zatim se ta teorija unosi u modele i dolaze se do do, dolazi se do tog ciljane, ciljanog a za mene kao politič znanstvenika to mene brine još više. Ja znam da društvo, institucionalni sustavi se kre, mijenjaju puno sporije i što se događa i zašto, i ne, zašto imamo sastanak u Paristu, zašto imamo tu veliku političku korelu, ako to nije nešto što nas sve brine. Inače je, to je definitivno veliki politički poduhvat koji je u traje već više godina. I mislim da je tu najvažnije gledati vezano za ono što se promijenilo u istraživanju održivosti. Na srednji rok tijekom zadnjih godina vodile su se rasprave o energetskoj učinkoviti, ali to je strategija srednjeg roka, ali sada pogledate e, ciljeve Elmau, to je bilo sastanak na visokoj rezini, a tamo se odlučilo da trebamo dekarbonizirati u potpunosti do 2100 potpuno sustav transplantacije. Tu se zapravo radi samo o jednoj generaciji, nije to tako daleko. Netko ko cijeli dan radi sa scenarijima i scenarijima i projekcijama što da kažem mom sinu na primjer koji ima deset godina sada tada će još biti živa tu radimo tu govorimo o promjeni u našim raspravama prije smo govorili o istraživanju e, prije smo sad govorimo o održivosti a prije smo govorili o učinkovitosti a sad imamo situaciju gdje govorimo o pre, e, e, promjeni cijelog sustava od 2050. nadalje i mislim da je to stvarno transformat, istraživanje transformacija. Vidite to prisutno svuda, čaj i na visokoj političkoj razini. Inače bi Elma u sastanak bilo ne, bio nešto sasvim lažno. Hvala lijepo, poštovani zastupnici na vašim pitanjima. Kratko bih spomenuo nekoliko zakonodavnih e, prijedloga koje komisija planira predložiti. Imajte na umu da želimo djelovati vezano i za tehnologiju vozila, goriva koji se koriste u, u tim vozilima i e, kao i na transportne sustave i telematiku i učinkovitije korištenje cijelih sustava. U prvoj polovici sljedeće godine imat ćemo e, komunikaciju komisije o dekarbonizaciji transporta. Kasnije, tijekom godine, doći će do pregleda e, zakonodavstva vezano za e, CO2 u putničkim vozilima. To je, mislim, predviđeno biti, bit, imat ćemo i prijedlog vezano za praćenje e, i emisija iz e, velikih teških vozila. kao što znate, e, radi se i u organizaciji, međunarodnoj organizaciji za civilni zrakoplov, zrakoplovstvo vezano za emisije u zrakoplovstvu a postoji direktiva o alternativnim gorivima koja je relativno nedavno prihvaćena, a sada ju pri provode zemlje članice i u bliskoj budućnosti trebamo dobiti njihove planove primjene. Prema tome u komisiji pokušavamo se baviti i e, CO2 odnosno energijom energi, pitanjima energije, promicanjem pravih alternativnih goriva, te infrastrukture koja je potrebna za upotrebu govora, a isto tako unapređenjem funkcioniranja sustava, korištenjem telematike. Isto tako imamo i to pitanje kompatibilnosti, jer ako ne pokušamo do, do, doći do konvergencije tehnologija, može se dogoditi da razvoj automobilu ne bude e, usklađen sa razvojem infrastrukture i u glavnoj upravi MUV radi se upravo u tom smjeru konačno. E, testiranja automobila, to je zakonodavstvo koje kao što znate vjerojatno E, izglasano je u komitologiji tijekom zadnjih nekoliko dana, a sada se e, prenosi u parlament radi daljnje provjere. E, ono što je osnovno je da su, da su testiranja postrožena, a tu treba još rada napraviti u smislu da se osigura nezavisnost inspektora, ali to je rad koji je u tijeku i već je započet konačno što se tiče lokalne razine, spomenute su dobre prakse u nekim zemljama, odnosno gradovima, vezano za bicikl, korištenje bicikla. E, vidjeli ste možda vijeće za transport je u desetom mjesecu imalo jednu posebnu sesiju o biciklizmu i tu je obećano da će se razmjenjivati dobre praze između e, gradova. Međutim, tu je i pitanje jer se bicikl korištenjem bicikla može upravljati na općinskoj razini, ne treba se s time upravljati, ne, treba se tim upravljati na europskoj razini, ali svakako radimo i podržavamo slične programe. Hvala i gospodin Burning je još zatražio postavljanje kratkog pitanja, izvolite. Da, nisam odgovorio na pitanje predsjedavajuća o, i, o elektronskom vo, vožnji i da će tu biti loši rezultati. Moram reći da je to bio slučaj prije 15, da bojazan je bila opravdana prije 15 godina, ali sada više nema. Zato razloga rezultati su sve bolji. Imamo e, brže automobile i manje emisije e, nego što to vidimo kod motora sa unutarnjim sagorjevanjem. Drugo, naravno, E, slučaj je takav da bi tu najbolje bilo imati obnovljivu energiju, ali čak i u tranzicijskoj fazi E, preći ćemo na zagađenje iz jedne točke, a to je nešto lakše, to je prvo lakše smanjiti, a drugo imamo u gradovima koriste od toga. Čak znači u toj tranzicijskoj fazi e, vozila sa alternativnim gorivom e, omogućuju ovaj određene pogodnosti uz to što manje zagađuju nego klasična vozila. Hvala lijepa. Još jednom vam želim lijepo zahvaliti svima vama koji ste održali prezentacije i onima koji su postavljali pitanja i za vaše odgovore. Možda još samo jedna primjedba zašto sam optimističan. 8.10. je održan sastanak ministra prometa i oni su tada tri sata imali prilike slušati o upotrebi e, bicikala u gradovima i tada su jednoglasno odlučili da ćemo imati plan puta za biciklizam gdje stoje da su uvjereni da se 50, više, više od 50% e, prijevoza tereta može unutar gradova preseliti na teretne bicikle. Zamislite si to, dakle polovica kamiona u gradovima bi nestala. To bi bio velik uspjeh i ako to uspijemo ostvariti onda nam nema kraja. Hvala vam lijepa i sad nam slijedi drugi panel. So, dürfte ich dann Sie bitten, sich hinzu... Zamolit ću vas da sjednete. Mogu vas zamoliti da sjednemo. Nastavit ćemo s drugim panelom. Tu srdačno pozdravljam. Naime, to je panel o glavnim vrstama prijevoza. Tu imamo Petra Dolešija iz e, udruge proizvođača automobila, zatim Hedmet Hughes iz Međunarodne pomorske organizacije i gospodin Eri Dotrija, izvršni direktor iz Clean Sky. Kao prvo ću zamati gospodina Petra Dolezija da nam u roku 10 minuta iznese svoje izlaganje. Izvolite. Hvala lijepo i dobar dan svima. Pokušat ću biti kratak sa svojom prezentacijom kako bismo imali vremena za pitanje i odgovore kasnije. Počet ću sa nekim ključnim e, brojčanim podacima koje će nam biti važni kad budemo govorili o budućnosti transporta. Transport je jedan od biznih pokretača našeg poslovnog, e, poslovnih aktivnosti u Europi i to nam omogućuje da dođemo do roba, da dobijemo usluge i to je ključni ekonomski olakšivač aktivnosti. Kao što znate, omogućuje nam mobilnost radne snage, pri omogućuje nam da dođemo do usluga koje trebamo, a isto tako pomaže, što se često zaboravlja, e, zaštititi određene grupe u društvu od e, isključenja. E, čuli smo već jutros da cestovni transport daje rezultate i da radimo u skladu sa očekivanjima još od 2007. godine imamo određene e, ciljeve koje trebamo zadovoljiti i želimo to napraviti. Znači s našeg stajališta radimo što se očekuje, naravno treba, što se tiče budućnosti, razgovarati o tome da li to radimo pravom brzinom ili trebamo neke naše aktivnosti ubrzati da ostanemo na cestovnom transportu. Isto želimo po svim sektorima omogućiti iste uvjete poslovanja, iako ima različitih ciljeva i različitih e, zahtjeva. Ako gledamo na primjer promjene vezane za razne oblike transporta, onda možete vidjeti da zapravo smo utrostručili mogućnosti prijevoza e, tereta i u, na, međutim i vaš odbor zna da se raspravljalo o dimenzijama i o masi nije bilo lako ali to je isto tako došlo do povećanja učinkovitosti transporta. Prema tome isti uvjeti za sve svakako su bitni. Drugi aspekt koji ne smemo zaboraviti je dostupnost. Naravno da imamo fantastična rješenja, ali one moraju biti financijski dostupne, a to je posebno bitno u, putničkom prometu. Nemojte zaboraviti da prosječni automobil u Europi je 10 godina star. Ima tehnologiju od prije 10 godina i naravno bilo bi lijepo kad bi mogao tražiti dodatne subvencije, ali ako zamijenimo sva automobile već imate fantastična unapređenja u potrošnji goriva i tako dalje i napravili smo neke kalkulacije da recimo čak i ako ostavimo ovaj cilj od 95% eh, imat ćemo sljedećih 10 godina značajno smanjenje emisija, a naravno već smo spomenuli i ovdje da ima novih rješenja i na tehnološkoj strani i na strani poslovanja, pa ćemo definitivno nastaviti ulagati u nova solucija kako bismo došli do hibridnih automobila i drugih rješenja koja će dati bolji rezultat. No, ne radi se ovdje, kao što je već rečeno, samo o tehnologiji, radi se o cijelom okruženju koji pomaže implementirati određene mjere, nama određene mjere, kako bismo mogli na cesti imati odlične automobile. ali možda će oni morati biti u garaži jer nemamo odgovarajuće infrastrukture. I što se tiče energetije, isto tako, naši električni automobili mogu biti na cesti, međutim ako istovremeno se koristi i ugalj, ne pomažemo okruženju. Iako ne standardiziramo punjenje baterija, opet će ti automobili biti u garaži. Znači radi se o paketu mjera koje trebamo imati, odnosno stavi, definirati, recimo e, putnički, što se tiče putničkih automobila zapravo se sada e, fokusiramo na tehnologiju što mislimo da nije dovoljno ako svi E, svi vozimo isti automobil, imat ćemo svi drugačije rezultate, e, iako na papiru su brojke iste. Jer se, trebamo razmišljati o e, rješenjima vezanim za informatičke tehnologije, jer smo samo auto, sam automobil nije odgovoran za vožnju, mi smo ti sve to trebamo uključiti u takozvani komprehensiv eh, sveobuhvatni pristup jer se ne radi o samom motoru nego cijelom paketu mjera. Što se tiče našeg pristupa mi ćemo se usmjeriti eh, na digitalizaciju transporta, ovdje je to već nekoliko puta spomenuto i ITS je ključna u tom smislu, a ne radi se samo opet o automobilu bio sam prošli tjedan u Nizozemskoj, uspudavam da vam kažem, lijepo je kad ste tamo na selu, ali imate sinhronizirana eh, i sinhronizirane semafore tako da kad vas eh, prepoznaje kad eh, dolazite i tu se štedi jako puno energije, jako puno CO2 emisije. Probajte to E, probajte to u Briselu i trebali biste stati i opet krenuti na svakom semaforu, ali to opet nema nikakve veze sa automobilom, nego se radi o nama, o zemljama članicama, o općinama koje trebaju dati rezultate. No, tu se mogu stvariti velike koristi. Što se tiče zelenijih rješenja vezano za mobilnost, mislim da je to što ono što je naš zadatak i tu mi nastavljamo sa rješenjima i ako, usporim, ako usporedim vozni park od prije deset godina sa onim koji imamo danas imamo velike promjene, imamo hibridne automobile, imamo, nudimo e, rješenja koja koriste plin i tako dalje i tako dalje. Još jedan aspekt na koji se fokusiramo je gradska mobilnost. Mi svi živimo u gradovima i tu pokušavamo i imat ćemo rješenja a ovdje treba spomenuti i to da ako imamo 100-200 različitih rješenja, to će samo pogoršati situaciju. Trebamo harmoniziran pristup u našim gradovima. Jer tu se radi o jednostavnoj ekonomiji trebamo bolja rješenja, a on lijepo je usmjeriti se samo na jedno, jedan aspekt, ali mi imamo sve manje onda tržišta, što znači puno veće troškove, što znači visoke cijene za potrošača. Pa smo mi u jednom krugu koji na kraju nikome ne pomaže. I ja znam da ovdje imamo i subsidijarnost i s tim se ponovo slažem, ali za nas kao globalne proizvođače trebamo, trebamo globalna rješenja a globalna rješenja ovdje mogu biti fragmentirana u, zbog partikularnih interesa pojedinih e, recimo općina. Znači da se sažmem, mi u našoj organizaciji pokušavamo doći do rješenja, mi imamo e, na ovom e, saslušanju želimo i reći što možemo mi napraviti vezano za COP21. Mislim da već sada imamo paket vezano za klimatske promjene do 2030. Mislim da već sada imamo vrlo čvrst okvir koji nam govori o tome u kojem smjeru trebamo ići. Mislimo da je ovaj paket vrlo ambiciozan ako ga usporedimo s onim što je, se radi u SAD-u ili u Japanu, ali naravno sve to mora biti izvedivo i istovremeno mora, istovremeno mora se poštivati obveze koje su preuzeli drugi. Lijepo je da mi ostvarimo to u Europi, ali što se meni, što ja mogu vidjeti na web stranici, eh, eh, vidite eh, kartu svijeta i kakve su emisije e, u pojedinim dijelovima svijeta. Znači ako mi ostvarimo naše rezultate, a oni se neće poklapati s onima u Kini ili, ili SAD-u, nećemo puno napraviti. Znači moramo isto tako i poštivati i preuzeti obveze svih stranki Europa tu ne smije biti naivna i mora imati slične aktiv, eh, ambicije kao i drugi, jer globalne tvrtke, otvoreno da vam kažem, neće biti ovdje ako će imati pogodnije uvjete negdje drugdje. I to je tako u svim djelatnostima, jer tu ima puno kompanija koje na globalnoj razini djeluju. No, ono što želimo je da se zaključenja, zaključci o sastanka COP21 prenesu u naše eh, djelovanje na dnevnoj razini. Hvala vam. Sada Edmond Hughes iz Međunarodne pomorske organizacije. Izvolite. Hvala vam. Hvala vam predsjedavajući. Ženi zastupnici, dame i gospodo. Danas sam ovdje, predstavljam tajništvo, dakle, Međunarodne pomorske organizacije. Drago mi je što mogu dati doprinos ovoj današnjoj raspravi, odnosno saslušanju. Pomorski promet dostavlja oko 90% svjetskog tereta, jedan od ključnih elemenata svjetske ekonomije. Međunarodno, to je glavni regulator upravo IMO, dakle Međunarodna pomorska organizacija koja se sastoji od 171 zemlje. Mi prepoznajemo važnost klimatskih promjena te dajemo svoj doprinos kako bismo se borili protiv njih. Desetljećima se je, se je zalagao za razvijanje poravnog i tehničkog okvira unutar kojeg je pomorstvo postalo um, sigurnije i zelenije istovremeno pružajući dakle energetski učinkoviti transport e, robe koje pomogu pomoglo razvoju svjetske ekonomije i održivog društva. Potreba da se smanje emisije brodova je jasan, jasan cilj za IMO. E Smanjivanje zračnih emisija u ovom prometu je postignuto još od 1997. kada smo pristupili konvenciji za e, prevenciju dakle emisijskih plinova iz ovog sektora. Smanjili smo Dakle, ove emisije za 95%, ovaj pravni okvir je doveo do svjetskih, do svjetskih propisa koji su tražili da se do, 20, da se do 2025. izgradi nova vrsta brodova koja će se postići ušteda od 30% u emisiji. Imamo 680 brodova koji su izgrađeni kako bi ispunili dakle ove kako ispunili ove zakonodavne e, propise. To je zasigurno pomoglo borbi protiv klimatskih promjena. Uveli smo dakle i tehničke mjere, te sada brojne tvrtke posjeduju znanje da mogu smanjiti e, emisije sa svojih brodova te smanjiti troškove na taj način. Tvrtke pokušavaju dakle ovdje postići komparativnu prednost, a istovremeno smanjiti ugljični otisak e, industrije brodova. Što se tiče e, brojki koje imamo u našem najnovijem izvješću o stakleničkim plinovima, od 2012. ukupni doprinos našeg sektora emisijama se smanjio sa 2,8% na 2,2%. I to unatoč dakle, rastu trgovine i korištenju ove vrste premeta te povećanju kapaciteta nosivosti našeg, našeg kontejnera. Emisije CO2 prema našim pro, znači, prema našim procjenama mogle su značajno rasti do 2050. Međutim, 2011. usvojen je pravni okvir gdje mi razvijamo praktičnu pomoć za provedbu dakle, ovih mjera u svjetskoj floti koristimo IMPC odbore. Tu se razmatraju dalje tehničke mjere za energetsku učinkovitost pomorstva, uključujući ono sustave koje se odnose na učinkovitost goriva, korištenog goriva. IMO je agencija koja se bavi emisijama u međunarodnoj e, trgovini. Zbog čega je to tako? Djelomično zbog složenosti emisija, dakle sa brodova da se njima pozabavi samo jedna, bilo je nemoguće da se njima pozabavi samo jedna zemlja. IMO ima međunarodne instrumente kako bi provodio i primjenjivao međunarodne standarde u ovom sektoru. Primjerice već imamo režim za provedbu koji obuhvaća kontrole i omogućava jednaka pravila e, za sve dionike kako bi se poštovali naši osnovni principi rada. Provodimo pravila koja se odnose na, emisiju po brodovima, To će doći do značajnog e, smanjenja. Kada e, kada je riječ o plinovima koji se emitiraju od strane brodova. Prošle godine mm, prenijeli smo 9,8 milijardi tona tereta. Očekivano da će do 2030. brojka dvostruko narasti. Implikacije e, vele da će biti više zahtjeva za ovom vrstom prijevoza tereta. To znači veće brodove i veći broj brodova. Način na koji ćemo se nositi će utjecaja na svjetski rast i održavanje, te je potrebno podrobno je potrebno o njima podrobno razmisliti. I je moj dosad e, dobro obavljao svoj posao i dokazao da može, da se može nositi sa ovim problemima, dakle sa ovim međunarodnom dimenzijom sektora, te on odgovarajuće međunarodno tijelo da nastavi svoj rad na, na svoj rad na smanjivanju emisije stakleničkih plinova iz pomorskog prometa. Hvala vam lijepo i zatim prelazimo na sljedećeg izlagača, e, gospodin iz Klinskaja. Merci, Monsieur le Président. Green Sky, euh, il, faut, il est assez facile. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Clean, Sky uh, se tiče zrakoplovstva i naravno pitanja okoliša i to je jasno. Udio zrakoplovstva u uh, emisijama je otprilike 3%, dosta mali broj mi se služimo znanstvenim prognozama vezano s neke vrste izvora, ali zako postoje u velikom porastu. Dakle, mm, sami taj mali postotak će se vjerojatno u budućnosti povećati zbog toga treba djelovati. Čini se da nešto ne funkcionira. Evo. Ovdje vidite grafikon kojeg je izradila Međunarodna organizacija LATAG, dakle akcija skupina za zrakoplovni transport e, s kojim možemo vidjeti kako bi se razvijala emisija ugljičnog dioksida a kada ne bismo ništa učinili e, iz tehnološkog gledišta iz e, gledišta kojih se godova koriste i tako dalje. Dakle, ako stavimo da e, se zakon raste onako kako to danas stručnjaci smatra da će se učiniti. E, ako imamo 4 do 5% rasta sa godišnje, to je dosta e, optimistična prognoza. Mi se temeljimo na tome kako se do sada odvijao rast, iako je teško predvidjeti kako će to točno izgledati u 2050. godini, ali taj rast se nastavlja. Možemo reći da jako malo na te brojke utječu neke varijable poput krize 2008. godine i drugi. Dakle, moramo nešto učiniti, moramo djelovati i ovdje vidite, neću sada ući u detalje, ali vidite razne e, vrste, razne načine koji nam tehnologija omogućuje da smanjimo taj trend. Cilj naše udruge, mi predstavljamo sve e, proizvođače zakupove i zakupne kompanije je taj da imamo neutralan rast, dakle da od 2020. godine imamo konstantne emisije kako bismo mogli do 2050. godine smanjiti e, za 50% emisije i pokušavamo to postići na različite načine sad je u Europi i o ciljevima koji su određeni. Dakle, tehnološka platforma europskog rekoplovstva pod nazivom Akare, gdje su udruženi aeronautički dionici, e, istraživačka poduzeća, javna poduzeća, naravno tu spada Europska komisija imamo različite, dvije vremenske, različite rokova za ciljeve 2020. 2050. 2020 nam se možda čini udaljena, ali treba znati da je aeronautički sektor e, ciklički sektor koji e, se odvija već prema tome kada neka tehnika dospije do stupnja zelosti i e, onoga što slijedi nakon, dakle otprilike u desetljećima se odvijaju ti ciklusi ako želimo utjecati na emisije 2015. godine, onda moramo doista sada već djelovati. Ciljovi su raznoliki, imate ovdje e, buku, e, emisije dušika, desno imate emisiju ugljičnog dioksida, e, oni su naravno razmjerni potrošnji goriva, dakle manje 50% do 2020. godine, manje 75% do 2050. godine to ne znači da ćemo za 50% smanjiti potrebu e, i potrošnju goriva u tom sektoru, već da ćemo pomoću tehnologije za određene kategorije zrakoplova moći e, ostvariti taj cilj. Možemo reći da je Clean Sky e, operativni dio te ambicije već smo nekoliko puta malo prije čuli da e, tehnologija nije jedino sredstvo, ali nam je potrebna i tehnologija kako bismo postigli te um, i dugoročne ciljeve. Clean Sky je dakle tehnološki projekt, to je zajednička tehnološka inicijativa, javno-privatno partnerstvo, ako možemo tako reći, dakle u kofinanciranju od 50% e, s privatnog, 50% iz Europske komisije najveći istraživački projekt koji je ikad pokrenut je imao kao glavni cilj prije svega zaštitu okoliša, ali isto tako i poticanje konkurentnosti, zato što je jasno da će e, konkurentni avioni u budućnosti biti i oni koji će e, biti najbolji za okoliš. Cilj je vezan uz e, jednog zajedničkog pothoda gdje imamo različite tehnologije koje su međusobno komplementarne, kako bismo kao prvo do 2020, a zatim i do kasne 2050 ostvarili uštede u emisijama. E, imamo i Clean Sky 2 program sa vrijednošću od 4 milijardi eura, e, dakle 50% financirano s europske razine. Zatim imamo i razne druge inicijative koje imaju za cilj zaštitu okoliša, e, primjerice vezano uz dušik, um, na kojem Clean Sky radi ili um, industrija koja se temelji na um, čistim izvorima. Clean Sky se tiče svih sustava s kojima su opremljeni avioni, električni sustavi, motori, čelije i sama struktura aviona a kategorije su razne od općeg zrakoplovstva, dakle mali avioni do 20 mjesta, pa sve do e, velikih zrakoplova veličine Airbusa primjerice. Na desnoj strani, to moram naglasiti, postoji e, tehnološka procjena koju e, redovito radimo, tolike svake dvije godine. Istraživačka tijela to rade i tu Godinu za godinom procjenjujemo jesu li ciljevi koji su na početku zadani po pojedinoj kategoriji zrakoplova e, ostvareni pomoću trenutne tehnologije ili ne, kako bismo mogli prosmjeriti našu aktivnost. I dobra vijest je ta da e, prva generacija e, aviona iz Clean Sky-a će uspjeti ostvariti ciljevi, zatim postoji drugi naraštaj koji će krenuti. Evo ovo je jedan prikaz nekoliko primjera različitih e, demonstratora. Tu se radi o dosta skupoj opremi, zbog toga je to vrlo sveobuhvatni projekt i tu vidite nekoliko elementa koje procjenjujemo. Ne znam možete li dobro čitati na ekranu, ali primjerice za e, zrakopove koji se kreću na srednjoj udaljenosti koji su vrlo važni za e, transportni sektor, možemo zahvaljujući novim tehnologijama ostvariti 40% uštede emisija ugljičnih plinova. Dakle, stvari mogu krenuti u dobrom smjeru, a zatim naravno e, industrija koja sudjeluje u tim programima, budući da je to 50%, 50%, izrađuju nove proizvode, električni pogon, ponajprije hibridni, a kasnije jednom električni je također pod Clean Sky 2. Svi smo krenuli prošle godine. To uključuje i velike avione. To je nešto što je vrlo ambiciozno, za što će nam trebati dosta vremena. Ali, kao što sam već rekao, zrakoplovstvo je sektor kojemu je potrebno određeno vrijeme, stabilnost tih projekata i to je dugoročni sektor. A ugljični dioksid je također staklenički plin te prirode pa možemo na neki način dosljedno raditi. <clears throat> Jedna zadnja točka, zakopavstvo je e, globalno vrlo organizirani sektor i to od njegovog samog početka. E, to je vezano uz zrakoplovnu sigurnost koja je na to natjerala taj sektor i stoga postoji mnogo načina na europskoj i globalnoj razini kako možemo djelovati i imati obvezujuće zajedničke ciljeve, već je rečeno da malo prije da će i kao uskoro izraditi regulativu o ugljičnom dioksidu, slično one regulativi koja ima već dugo obuci. Dakle, osnovna, osnovne organizacije su tu, one su na raspolaganju za dani napredak i mislim da postoji ta volja. Europska unija se jako s time bavi, ali nije jedina i država države imaju slične programe. To je to. Hvala vam lijepa na trećoj prezentaciji. Sada možemo prijeći na pitanja, primjedbe sudionika kao prvo Karima Deli. Motora Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Dobrodošli. Ja imam nekoliko pitanja što se tiče automobilske industrije, a govorit ću malo i u zakupovstvu. Kao prvo, jedan prijatelji govornik je rekao da se ne može predvidjeti budućnost, ali mi gledamo vrlo crno na budućnost, budućnost imamo brojke. 40 milijuna ljudi je izloženo finim česticama koji su iznad razine zadane Europske unije. Zatim PM10, dakle te čestice i dušik raste 30 do 40%. Imamo 400 tisuća prijavljenih smrtnih slučaja u Europi, sve to vezano upravo s te fine čestice. Sve to kako bih vam rekla da svi sjedite i to je vrlo dobro da procjenjuje se trošak na 767 milijardi eura, eh, dakle trošak nedjelovanja. Ja imam dosta izravna pitanja i vrlo jasna. Kao prvo, kako je moguće da europska automobilska industrija nije u stanju poštivati normu od 90 mg za NOx kada druge države to mogu učiniti. Drugo pitanje, započeli se s vašim izlaganjima sa pitanjem brzine. Što se tiče brzine, treba podsjetiti da danas, to jest u 2014. godini, imamo mnoštvo smrtnih slučajeva i ozlijeđenih osoba na cestama. Svaki put kada govorite o brzini, a ja sam izvjeteljica za urbanu mobilnost, održivu urbanu mobilnost, vi nam zapravo ne pomažete, odmažete nam, jer se sve to isključilo iz pregovora, a pitanje brzine na cestama je danas vrlo važno pitanje. Zatim isto tako govorite o tehnologiji. Ja podsjećam da u, ovoj od, ovom odboru da ne postoji čisti dizel zato što imamo danas nove filter čestice, ali te filter čestice su vrlo sitne i um, pristižu ravno u pluća naših građana. Stoga vrlo jasno pitanje upućeno gospodinu predstavniku automobilske industrije. Kada ćete konačno na posljedku provesti transformaciju automobilske industrije kako bi se postupno uklonilo dizel gorivo. Jer ako to ne napravimo sada, onda će naši e, radnici se na posljedku naći tu e, kao glavna nesretna skupina zato što će ostati bez posla ako ih ne pro, probučite za to. Zatim isto tako pitanje vezano uz zrakoplovstvom. mislim da je to sektor u kojem je sve važnija ta poveznica između transporta i okoliša, a ja bih danas htjela znati sljedeće. E, sve više ljudi traži da se e, oporezuje dizel gorivo, a za ne bismo mi možda mogli kerozin oporezivati, upravo zato kako bismo imali bolji okoliš jer je to sektor koji zagađuje jednako kao i drugi. Hvala. Hvala lijepa, sada Merja Kilonen. Thank you, chair. Thanks for... Hvala vam, e, hvala našim gostima. Htio bi se dotaknuti nekih vrućih tema i koje bi, pitanje koje bih uputila gospodinu Dolesiju, kako dakle, predstavlja proizvođače automobila. Vi ste rekli nešto kao nisu toliko bitni automobili u Europi jer mi nemamo tako puno stanovnika, ali ukoliko pogledamo dokumente dakle, koji se tiču broja putničkih automobila u svijetu, mi imamo najveću automobilsku flotu u svijetu. Izbiljan čini razliku ono što mi poduzimamo ovdje u Europi. To je ogromna flota dakle, kojom mi raspolažemo kada je riječ o putničkim automobilima. E i nadam se da u buduću nećete govoriti o nama kao nekim e, nebitnim elementima u ovom širem kontekstu. Zato što imamo dva ili tri puta više automobila nego što ih je u SAD-u. I dakle, sigurno imamo velik putni udio kada je riječ o putničkim automobilima i e, klimatskim promjenama. Hvala. Keith Taylor. Thanks, uh, Um, I've, two small questions, one for the... Hvala vam, imam dva uh, kratka pitanja za gospodina uh, koji predstavlja proizvođača i potom za gospodina koji predstavlja organizaciju Clean Sky. Proizvođači automobila i kamiona vele da im se može vjerovati da će postići uštede u potrošnji goriva. Međutim, unatoč tome neki od vaših članova su na optuženičkoj klupi jer su se organizirali u kartele i to 97. i 2011. kako bi dogovorili cijene kada je riječ o uvođenju čistih tehnologija. U čega bismo mu uopće vjerovali? Drugo pitanje. Tiče se zrakoplovne industrije i vidio sam na slajdovima da ste nam prikazali dakle, ukupnu emisiju CO2. Te se pitam jesu li to bili bruto iznosi, odnosno potencijal emisija iz rakopolnog sektora. Zato što ukoliko se one emitiraju na velikim visinama, to onda zasigurno polučuje drugačiji učinak. Hvala vam, Markus Piper, izvolite. Ja sam se manje javio zbog dobrih prezentacija govornika, već zbog komentara mojih kolega ovdje prisutnih. Uvaženi kolege iz lijevog krila, znate li da imamo 11 milijuna zaposlenih u Europskoj uniji u automobilskoj industriji koji imaju obitelj? Znate li da 75% automobila se izrađuje u okviru malih srednjih poduzeća sa manje od 250 zaposlenih? Ti scenariji, dakle, da se što prije zabrani dizel tehnologija, Možete li to, molim vas, uključiti u vaše razmišljenja kada tako nešto kažete? Ja sam jako zabrinut, jer mislim da mi ovdje počinjemo jednostavno argumentirati. Naravno da smo imali ove skandale sa tom industrijom, naravno da moraju odgovarati oni koji su za to krivi, ali to nije automobilska industrija, to je jedna ekipa kriminalaca u jednom velikom poduzeću, ali zbog toga osuditi cijelu automobilsku industriju, dragi prijatelji, tu smo na potpuno krivom putu i to sam htio ovom prilikom još jednom reći. Hvala lijepa i sada sam se ja još jednom javio zato što ste se vi javili. Naravno, jednostrana argumentacija je dozvoljena, to je teme demokracije ali samo trebam reći da smo sada u automobilskoj industriji upravo govorili o velikim kamionima, takozvani monster trucks. Postoji jedno istraživanje instituta Fraunhofera da 35% prijevoza tereta na željeznici, a 17% e, sa kombiniranog prijevoza na cestu se prenosi prijevoz na njih. Dakle, to nije nešto pozitivno. A druga točka kod automobila. U posljednjih nekoliko godina smo imali izuzan napredak, proteklih 10 godina imali ste taj primjer. Da, to je točno, ali sve ukupna bilanca nije se poboljšala zato što imamo više automobila koji su veći, koji su teži, koji zbog toga više e, troše. Dakle, terenska vozila primjerice su sve teža, troše više od drugih automobila i tu e, su nam potrebna nova saznanja. Što se tiče industrije pomorskog prometa, e, promet na visokom moru troši teško, takozvano teško ulje, to je jedan e, nus proizvod naftne industrije. Zašto to ulje nije već odavno zabranjeno? To je e, posebno ulje koje se koje izgorijeva bez ikakvog filtera. Zašto se to ne zabrani? a kod e, prijevoza, pomorskog prijevoza na visokom moru je zapravo pogon najmanja stavka i sa dizel gorivom se može lako zamijeniti. Što se tiče zakoplovstva, naravno zakoplovstvo jako raste i zbog državnih subvencija jer ne plaćaju PDV, ne plaćaju porez na kerozin i tako dalje. Naravno da sam ja za svako smanjenje, pa i kad se radi u zakoplovstvu, to je potrebno, to je jasno, ali između Štutgara i Frankfurta 3000 letova imamo svake godine. Mislim, to je suludo. To bi lako mogao zamijeniti i mogu bi tu dati primjere drugih e, pruga, Berlin, Hamburg, Berlin, Hannover, e, Pariz, Brisel. Tu nema više skoro letova i tu se ta transformacija dobro odvijela i u tom smjeru trebamo ići zadnji. E, zadnja stavka, ograničenje brzine, to je vrlo zanimljivo pitanje i zbog toga želim reći da je Njemačka jedina država gdje nema ograničenja brzina a e, emisije u realnim testovima su ograničene na 130 ili 120 PMH. Jesu li nam sada potrebne jače mjere za europsku industriju, onda vozila mogu voziti 200 ili 250 km po satu, ali ako u Njemačkoj imamo tu mogućnost da netko vozi 250, trebamo li onda imati strože mjere samo za Njemačku ili bi trebali možda imati neke europske mjere? I zatim, evo, po drugi, po treći i po četvrti put se vraćam na vaše pitanje, zato što vas ja pažljivo slušam. Automobilska industrija, radna mjesta, to je točno. A moj primjer tu je Ecet Reuter. Ecet Reuter je bio pametan čovjek, ali nažalost je živio deset godina prije svog vremena, on je promijenio poduzeće Diamond Benz i rekao je da mi kao automobilsko poduzeće imamo samo budućnost ako postanemo poduzeće za mobilnost. E, da Mens je gradio Mercedese, kamione, gradio je e, tramvaje, regionalne vlakove, međugradske vlakove, pa čak i bicikle. Još prije nekoliko desetljeća zatim je došao Šrem koji je sve to ukinuo i danas Daimler Benz ovisi samo još o proizvodnji automobila vidimo da globalno cvatu, e, cvate e, industrija bicikala, e, tramvaja i drugih, da su to zadržali, mogli su osigurati radna mjesta i sačuvati okoliš. To je budućnost automobilske industrije. Vaše, vaše stavove me zanimaju, naravno, ali mislim da samo ona automobilska poduzeća je budućnost koja se pretvore u poduzeća za mobilnost, kao taj gospodin. Nažalost je E, prerano to učinio, da je to učinio deset godina kasnije, bi to bilo nepovratno. Mislim da imate više iskustva s time, budući da ste vozač Mercedesa, sada još i pobele za kraj. Eh, eh, Hvala vam. Postavio eh, bih jedno pitanje gospodinu Jungsu. Zato što svi očekujemo skoro održavanje Kopa 21 i znamo da sve industrije trebaju uložiti određeni napor, dakle zrakoplovna industrija, pomorska industrija i tako dalje. Mi bismo htjeli da se postigne dakle jedan sporazum i to prije kraja iduće godine kada je riječ o smanjenju u ovim sektorima. Koje su predviđanja po vama je, hoće li doći do ovog međunarodnog sporazuma kada je riječ o pomorskom prometu. I potom studija koju smo jutro vidjeli, a koja se bavila emisijama u zrakoplovnom sektoru. To je studija koju je izradio parlament koji pokazuje da dolazi do jako opasne evolucije emisija ne samo u zrakoplovnom sustavu, već u sustavu pomorstva. Moramo ih apsolutno smanjiti. Nije riječ samo o smanjenjima do 2020. Do međunarodno, o međunarodnom sporazumu. Trebamo poduzeti drastične mjere jer ćemo u suprotnosti bi ostati žrtve ovih emisija u jednom kontekstu koji će vidjeti velik rast u svim sektorima kao što su industrija, energetika, zato što na koncu oni u ovom kontekstu vrše velik utjecaj. Dakle, koje su vaša predviđanja trenutno? Hvala vam. E, dajemo našim gostima da odgovore e, na postavljena pitanja. Izvolite. Thank you very much and I to accommodate from right to Hvala vam, ja ću odgovoriti na pitanja s lijeva na desno, to će biti moj diplomatski način da obuhvatim sva pitanja. Što se tiče čestica i tako dalje, imamo čitav niz studija sa nizom brojki, nizom zaključaka. Do sad nismo imali dobru studiju koja veli ovo je udio putničkih automobila, dakle kamiona, kombija, grijanja u zgradama i tako dalje. Sve se stavlja u jedno zajedničku kutiju, pa i tako dizelski motori se pitam zašto je upravo danas, da zašto današnji dizelski motori krivi za sve, a oni emitiraju najmanje ovih čestica, odnosno uopće ih ne emitiraju. Mi znamo da oni emitiraju a ove čestice, ali ako pogledate u salonu, u automobilskom salonu, koji je najbolji dizelski motor, to je onaj koji emitira nula posto čestica. Mi smo natrag 20-30 godina govorili da dizelijski motor je dobar jer ima niže emisije CO2 i sve politike oko kojih smo se zajednički složili koncentrirali su se na CO2. Dobro, tu smo uveli određene tehnologije. Ne znam da li možemo kombinirati neke prioritete ili promijeniti prioritete, pa sad pokušavamo izbalansirati dakle CO2 stakleničke plinove, kvalitetu zraka. Zato imamo motore od Euro 1 do Euro 6 koji je trenutno važeći standard. Moramo biti vrlo iskreni, to je bio dio naše zajedničke politike. Što se tiče situacije u Europi, da, vjerojatno imamo najveću flotu automobila, ali i najstrože ciljeve i to nitko ne dovodi u pitanje. I svi slijede Evropu. Kada pogledate Kinu, Koreju, one čekaju da vide što će Europa poduzeti i onda će slijediti. Dakle, naši ciljevi su najstroži u svijetu i ozbiljno prihvaćamo svoju odgovornost i znamo da će nas ostali slijediti. I opet riječ je o plinu koji cirkulira okolo. Koliko pogledamo kinesko tržište, koje će za godinu i dvije biti veće od tržišta u Europi, Dakle, morat ćemo dobro uzeti obzir koje će biti performanse tamošnjih automobila. Oni će dalje nastaviti koristiti i automobile starih gorišta i taj plin će doći i do Europe. Dakle, mi se ne isključujemo iz ove računice, ali razlikuju se stvarni ciljevi i gospodarska računica i moramo to uzeti u obzir. Što se tiče povjerenja u našu industriju, kako podijelimo ovu salu u dva dijela, jedan dio nam neće uopće vjerovati, drugi možda hoće u budućnosti. I to je izazov s kojim se nosim na ovom poslu. Uvijek se prema vama odnose s određenom dozom negativnosti. Ukoliko se ne varam, u slučaju kar kartela vezanog uz eh, kamione, ništa od toga nije dokazano i s time se složio i sud. Svidjelo nam se to ili ne, to je jedan drugi aspekt. Međutim, imali smo neke slučajeve, donesene su određene odluke i da, kao i u današnjem kontekstu, oni koji krše zakone bit će kažnjeni, to nitko ne dovodi u pitanje. To nas također dovodi do e, onoga što je rekao i predsjedavajući vezano uz velike kamione, uz putničke automobile. Da, imamo svi različita stajališta o tome. Kamioni će možda postići veću učinkovitost, vidio sam tu neke slajdove danas. Možda će biti oni odgovarajući u nekim zemljama, zato što poboljšavaju performanse, smanjenje CO2, ali da negdje se nekome neće svidjeti. I to je predmet demokratske rasprave, hoće li se na kraju donijeti odluka o njihovom uvođenju ili ne, a to ćemo tek vidjeti. Hvala. Hvala. E, gospodin Dolezi, izvolite. Dobro, vi ste postavili pitanje o teškom e, ulju koje se koristi u pomorskom prometu. Imamo propise kojima se bavimo e, sumporom iz, ovog, ove vrste goriva, namjere da se ono smanji za do 2050. To će biti predmet revizije. Jer govorimo o velikim brojkama koje se koriste u međunarodnom pomorskom prometu. To će odlučiti naši dionici. Standardi kvalitete će se dakako promijeniti u budućnosti. Isto vas dobro razumio dio postizanja međunarodnog dogovora, nisam bio siguran mislite li na međunarodni sporazum na kopu 21 ili slično, ali pozabavit ću se dakle činjenicom da rastu emisije iz pomorskog sektora. Emisije rastu, to sam rekao svoj izjavi, i to za 15 do 20 15 do 20 250% do 2025. Mi smo uveli obavezne zahtjeve o energetskoj učinkovitosti po brodu. Međutim, ukoliko se trgovina raste i dođe do, do većeg razvoja i razvine robe, Moguće da kako to znači da će emisije rasti. jer će doći do porasta dakle, broja brodova i kretanja brodova. Dakle, to je izazov, izazov za sve. Što se treba pronaći ravnotežu između pružanja usluga, dakle, odgovora na potražnju. I rekao sam da imamo 171 člana imo i mnogi su interes, zainteresirani da povećaju svoje, svoju trgovinu, dakle, i trebamo dakle pronaći ravnotežu između smanjenja emisija iz ovog sektora koji služi, dakle, globalnu industriju i gospodarstvo i potrebe smanjivanja emisija. To je izazov za sve donositelje odluka diljem svijeta. Dakle, mi imamo ove obvezujuće ciljeve za energetsku učinkovitost po brodu. Radimo na prikupljanju podataka kada je riječ o potrošnji goriva brodova. Tu postižemo napredak. Nedavno smo se smo organizirali sastanke na tu temu. Pokušavamo dakle provesti mjere koje odgovaraju međunarodnoj, koji, u kontekstu međunarodne flote i nastavit ćemo raditi imajući na umu koji su naši ciljevi. Evo, kako želite pojasniti svoje pitanje, možete mi postaviti do, nastavak pitanja. Ja ću vam postaviti pitanje na engleskom. Dakle, postoje zahtjevi e, i kao i IMO kada je riječ o smanjenju emisije, dakle traži se da se postigne dogovor do kraja 2016 to je dio Kopa 21, dakle unutar njegovog okvira, što će učiniti IMO kako bi postigao taj sporazum dakle prije isteka 2016. godine. Thank you. Thank you very much. Hvala vam što ste ovo pojasnili. Idemo se bavi tržišnim mjerama i to već duži niz godina, od 2003. godine. I trenutno je pitanje za mnoge zemlje, dakle globalni okvir za klimatske promjene. Mi ćemo nastaviti raditi na protokolu iz Kiota na aneks 1, dakle spominje Međunarodnu agenciju za civilno zakoplovstvo i IMO. Mi se dakle bavimo reguliranja, mi se bavimo reguliranjem propisa vezanih uz brodove, to dovodi do diferencijacije odgovornosti kada je riječ o trostrukom C. Pitanje koji će biti ishod dakle sastanka u Parizu i nadamo se da će on biti u znaku uspjeha. I to će onda biti dakle okvir za naše djelovanje u budućnosti. Hvala vam i sada e, gospodin Trija. E, Hvala vam gospodine predsjedavajući. Prvo se pitanje ticalo eventualnog prezivanja kerozina. Ja nisam onaj kojima se kosa diže na glavi, čim se spominje neke porezi, zašto ne? Zašto ne ako postoje i alternative? Inače bi porez na kerozin samo e, doveo do većeg cijene zakupanog prijevoza i ničega drugoga. Dakle, potrebni su nam alternativna goriva koji trenutno nisu baš prikladni za korištenje na području zakupovstva, ali na tome se radi. Imamo to novo tržište razvoja goriva, novih tehnologija. E, možda će Eh, volumen korištenja tih goriva biti slaba, ali možda će utjecaj biti dobar, a i rekao sam da postoje na razini Europske unije već eh, neke inicijative, Europska komisija slične aktivnosti već financira i na nacionalnoj razini. I barem djelomični prijelaz na biogoriva bi eh, bilo potrebno ako želimo do 2050. ostvariti ciljeve. Dakle, ako u jednom trenutku postane korisno u tu svrhu oprezivati kerozin, zašto ne? Danas znate da Europska komisija predlaže jedan drugačiji put, e, dakle sustav e, e, OTS-a koji bi se primjenjivalo i na zrakoplovstvo. Istina je da zakoplovstvo ali i da su to dva područja koje su potpuno se globalizirana i stoga trebamo tu biti pažljivi. Što ne znači da Europska unija ne bi trebala predvoditi kada se radi o novim mjerama. Ali treba uzeti u obzir činjenicu da Europa ne djeluje sama. Ok, dakle, zrakoplovni promet još jednom je jako globalno uređen eh, pod icao i drugim organizacijama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 radimo na novim standardima vezane za zagađenje i imamo specijalizirani sporom koji zajedno e, zapravo povezuje ljude iz industrije i državna tijela i ne mogu vam sada dati nikakve brojke ali imamo dobru osnovu na kojoj možemo definirati ciljeve koji jesu izvedivi, odnosno koje se može dostignuti. E, to je, već je puno napravljeno vezano za zagađenje bukom, a moramo poticati i tehničke inovacije, a istovremeno raditi na onim e, ciljevima koji su ostvarivi. E, isto tako što se tiče pitanja kraćih, kraćih putovanja pa možem, naravno ja sam sasvim zadovoljan da i vlakom putujem na, na, na manje udaljenosti. Mislim da tu se ne radi o aktivnostima nekog lobija, nego se radi o optimizaciji stvari, a tu je i političko pitanje. Ako europska javnost želi učinkoviti prijevoz zemljom e, po, po, po kopru nego što je taj u zraku to je nešto o čem se raspravlja i na europskoj i na nacionalnoj razini i mislim da je samo po sebi to dobra stvar rast zračnog transporta u, nije samo rezultat povećanja broja putovanja unutar Europe nego iz zemalja u razvoju azijskih zemalja. To je jedna sasvim globalna tema. Bilo je i pitanje postavljeno o broj prirodi trendova koje smo pokazali. Tu govorimo o bruto emisijama, ali naravno treba znanstveno to gledati kako bismo točno ocijenili koju utjecaj imaju te emisije na klimatske promjene i globalno zatopljenje. E, ali aktivnosti da se smanje emisije imat će proporcionalno djelovanje na ukupni, ukupno smanjenje koje je predviđeno i, i tu će se znači, emisije u avijaciji uključiti u sve druge emisije kojima je uzrok čovjek. Hvala vam puno i još jednom pitanje, imam još, jedno, još jednom pitanje, možete li vi spomenuti e, onu marku dizel automobila koje ne imitira nikakve čestice? Mislim da regulacije to jasno definiraju, a mi slijedimo te propise, odnosno uredbe. Mislim da svi naši članovi udovoljavaju zakonskim zahtjevima. Ni, kad nema odgovora i to je odgovor. Dakle, Dolaz, došli smo do kraja našeg sastanka. Želio bih zahvaliti onima koji su nam dali prezentacije i svima onima koji su postavljali mišljenja. Općenito mislim da možemo reći da imamo jednu stvar zajedničku, a to je a to da svi sektori žele poboljšati situaciju, popraviti situaciju. I te često globalna dimenzija i ako bih eh, eh, mogli bismo reći da u sad su imamo imamo eh, imamo veći broj automobila, a u SAD-u neke obitelji imaju više automobila, neke nemaju ni jedno. U Kini ima se puno automobila, ali ako u Kini imate, koliko, imate toliko vozača koliko ih imate u grupi neće uopće preostati ništa nafte isto tako ne možete kinezima reći da ne voze sve što možete napraviti je imati na umu da je Euro, Europa globalni igrač važan igrač i ako mi pokažemo svijetu da ljudima možemo omogućiti mobilnost, a istovremeno zaštititi klimu, ako svojim primjerom pokažemo da je to moguće, mi ćemo na neki način pobijediti. Mislim, mislim da postoji kategorički imperativ u Njemačkoj, a to je da trebate živjeti na taj način koji omogućuje svakome u svijetu da isto, na svijetu da isto tako živi. Prema tome trebamo imati to globalno stavište kad se o ovom temama razgovara. Prema tome globalna perspektiva je jedini način na koji možemo ići naprijed. Trebamo omogućiti i fair konkurenciju. O, 3000 letova između Študberga i Frankfurta. A postoji dobra željeznička veza ali stvar je u tome da je postoji razlika u znači treba nam poštena konkurencija ili će svako platiti porez e, na dodanu vrijednost ili to nitko neće napraviti ili će svi imati dodatni porez na gorivo ili to neće niko plaćati evo Pariz je pred nama nadamo se da će tu biti plodonosnih rasprava. Puno problema smo dotakli i to je jako dobro. Sad bih vam htio svima zahvaliti i htio bih sada zaključiti ovaj sastanak odbora za transport. Svima želim ugodnu večer.